E, nadležna rumunska tijela podnijela su zahtjev za ukidanje e, imuniteta gospodina Danike u skladu sa poslovnikom. Ovaj se zahtjev prosljeđuje na odbor za pravna pitanja. Gospođa Renate Weber odlazi iz kluba zastupnika Pučana i sa